czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Imamo li e, prevoditelje koji rade na svim jezicima? Dakle, kažu nam da radi prevođenje. Hvala vam lijepa. Ja se ispričavam. na ovom malom incidentu. Nismo sasvim sigurni što je to uzrokovalo. U svakom slučaju nismo bili ni u kakvoj opasnosti i zaista cijenim činjenicu da kao odgovor na ovaj alarm i sigurnosnih razloga svi su napustili vječnicu i napustili e, prostore e, i poslušali sigurnosne službe. Ja ovdje i e, predstavljam sigurnosne službe u predsjedništvu. Sad e, pozivam gospodina Kelija. Evo Kelija opet smo